Predsjedavajući, članovi odbora, hvala. Kada sam vam prošlog tjedna rekao da će mi biti drago da vas ponovno vidi. evo, na engleskom se obično kaže, pazite da vam se ne vrati ono što priželjkujete. No, evo me ponovno među vama. Drago mi je da sam ovdje među vama i jednostavno mislim da je ovo zapravo prvo ulaganje u nešto što će biti dugoročna suradnja. Nadam se da ste pročitali moje vrlo detaljne odgovore na vaša pitanja. No, prije nego što prijeđem na taj dio, molim vas da se začas vratimo unatrag. Molim vas, zamislite da je sada 2019. godina i da će se vodi predizborna kampanja i dolazimo do kraja Junkerove komisije. Možda bih morao reći do kraja prve Junkerove komisije i njezinog petogodišnjeg savjeza. Što ću ja tada reći glasačima i što smo napravili, što smo ostvarili po pitanju financijskog sustava. 2019. godine u Europi ponovo vlada gospodarski rast, nezaposlenost je pala i mladi su zaposleni. Delokalizacija koje je otpatile mnoge zemlje, naročito prema jugoistoku i jugozapadnu Europe, ne, tu je situacija riješena, ponovno je došlo do zdrave ekonomije. Europa je više koherentna i više sluša i odgovara na politička pitanja i probleme svojih građana. Europa je ujedinjena i e, radi skladno 28 zemalja članica, uključujući i Ujedinjeno kraljevstvo. Bankovna unija je omogućila da imamo čvrstu eurozonu i da euro e, bude čvrsta valuta. A osim toga, više zemalja odlučilo je ući u eurozonu i u bankovnu uniju. Sve to na osnovu detaljnih pravila e, koja su jedinstvena. Niti jedna banka nije prevelika da bi propala. Sačuvali smo europski bankarski sustav. Banke imaju jake bilance, daju kredite, zato što smo uspjeli strukturne reforme ispravno provesti. Građani vjeruju bankama budući da su uvjereni da su njihovi štedni ulozi zajamčeni. Europska središnja banka prepoznata je u svijetu kao izvrsno nadzorno tijelo. Njezine analize su dobre i svi ih poštuju. Građani sve više e, postaju potrošači i uživaju tako što mogu koristiti dobre i sigurne proizvode. 60 godina nakon rimskog ugovora vidimo da raste unija kapitalnog tržišta. Postoji povjerenje u tržišta, ukratko dobar okvir za transparentan, dobro reguliran no tržište kapitala u svih 28 zemalja članica. Sve u svemu Europa je ponosna na svoj sustav financijskih uredbi koje su premostile probleme nedavne prošlosti, ali istovremeno omogućuju poduzećima da e, rade dobro, posluju dobro kako kratkoročno, tako i dugoročno. Europa je sada lider svjetskog financijskog sektora Možda više od svega za 2019. godinu mi smo eto ponosni na to da se ojačala uloga malih i srednjih poduzeća. Oni dobivaju financiranje na osnove njihovih programa i poslovanja, a ne na osnovu toga iz koje zemlje dolaze. Jer naše društvo i naše gospodarstvo postalo je jače. A građani koji rade u tim tvrtkama najviše mogu iskoristiti bolji pristup financiranju i rastu malih i srednjih poduzeća. Vratimo se sada 2014. godini. Neću ni jednom trenutku reći da na našem putu neće biti prepreka. Mnogi imaju vrlo čvrsta mišljenja do kojih drže. Svejedno, mislim da možemo optimistično gledati na budućnost. Budući da su svi kameni temeljci već položeni, budemo li radili zajedno i držali se pravca kojeg smo odredili, možemo napraviti otporniju, stabilniju financijsku industriju koja će se dobro nositi na svjetskim tržištima i koja će da raditi na dobrobit europskih građana i europskih poduzeća. Financijska stabilnost je preduvjet za makroekonomsku stabilnost. Budemo li dakle dobro radili, e, ekonomsko, e, to će biti povoljno za kako eurozonu, tako općenito za europsko gospodarstvo. Htio bih raditi i dalje na putu utrtom od strane Mišela Barnjeja. Želim surađivati s suradnju između komisije i parlamenta i naravno s državama članicama. Od prvog studenog, budete li me potvrdili, obećavam vam sljedeće i to je vrlo jednostavno. Biću povjerenih svih 28 država članica i radit ću što bolje mogu kako bi se ta vizija ostvarila. Hvala.